Uh, dear friends, uh, ladies and gentlemen, let me... Dragi prijatelji, dame i gospodo, dopuste da vam kratko kažem nešto. Dakle, to nije bila moja namjera za početi s radom dva i pol. Više volim imati dužu sjestu, iako nisam iz Italije ili Španjolske. No, vjerujte mi da mi je jako drago što vas je nekolicina ipak došla. Hvala vam najljepša na tome. Jer započinjemo prvi sastanak, evo drugi sastanak danas, jer prvi je bio saslušanje povjerenika, dakle povjerenice. Ovo je jako važan sastanak, osjećamo se odgovornima na ovom odboru. Za digitalnu uniju, općenito govoreći. Iako nekoliko za digitalno jedinstveno tržište. I možete vidjeti iz portfelja, dakle, raz... imamo razmijem gledišta s povjerenicom za digitalno gospodarstvo i, i društvo o paketu o kibersigurnosti i slobodnom protoku neosobnih podataka kao dio strukturiranog dijaloga. Ovo je jako važno. važno. mi ovdje imamo i drugih e, tema kojima se bavimo, u biti ovo je tema koja je posred naših zanimanja. Dopustite da naglasim da je ITRE u svoje izvješće o zakonu o europskom elektroničkom e, zakonu i pregovori s će početi jako brzo. I usvojili smo i dokument o Bereku. Imamo trijal koji počinje jako uskoro, dakle imamo elektroničke komunikacije i Berek prijedlog. A sada bismo se bavili prvenstveno paketom e, mjera o kibersigurnosti i slobodnim protokom neosobnih podataka. Također se osjećamo osob, E, se osjećamo odgovornim za i jedan i drugi i dijelimo odgovornost e, u ovom drugom predmetu s odborom IMKO jer je to isto tako pitanje koje se tiče i naših e, potrošača. Povjerenici, izvolite, imate riječ za uvodni govor. Hvala predsjedniče, gospodine Buzek, uvaženi zastupnici, najprije dopustite da vam zahvalim što sam pozvao na ovaj dijalog krajnje značajno za mene surađivati s Europskim parlamentom kako bismo učinili e, jedinstveno digitalno tržište stvarnošću. To je jako važno i jako mi je drago što odbor ITRE napreduje na ovom e, dosjeu. Znate da je dakle ovaj digitalno tržište je jedan od deset prioriteta. Sada imamo 24 prijedloga, šest ih je već e, privedeno kraju, dakle ostalih je još 18 od 24 na kojima trebamo zajedno raditi kako bi do kraja iduće godine oni bili zaključeni, a ako bi kako bi bilo moguće i ranije. Svi ti prioriteti su označeni kao prioritetni od strane troje predsjednika. I u tom kontekstu dopustite da privučem vašu pozornost eh, na tri događaja. S jedne strane imamo sastanak na vrhu koji je održan u Talinu, to je bio sastanak na vrhu šefova države vlada, održan prije deset dana. Čini se da je to bio događaj od ključne važnosti jer politička poruka koja je proistekla s tog sastanka je jasna i čvrsta. Naše gospodarstvo, naši, naša radna mjesta, naši eh, naše građanstvo traže jedinstveno digitalno tržište i to bez danjeg čekanja. I ta poruka moramo je zvanično objelodaniti na sljedećem, sljedećeg tjedna i bit će na dnevnom redu sastanka vijeća ministara Telekoma 24. listopada. Meni je jako drago što je na najvišoj razini ovo pitanje osvješteno i želim iskoristiti tu energiju i jelan kako bismo konkretizirali. Sada se želim osvrnuti na različite prijedloge koje smo usvojili u komisiji. Kao prvo, kibersigurnost. To je jedan od naših najrecentnijih prijedloga. Kao što znate, od 2013. Europska unija raspolaže strategijom o kibersigurnosti. Međutim, broj, složenost i obim kibernapada i njihova učestalost, e, odnosno posljedice na društvo i gospodarstvo, sve su veći s vremenom. I to ide sve više zabrinjavajućim ritmom. Cilj mjera koje smo predložili jeste da doprinos e, zaštite naših sugrađana, poduzeća i javnih tijela, zaštiti ih dakle od kibernapada i hibridnih prijetnji. Naš prijedlog podrazumijeva više ključnih elemenata kao prvo uredbu koja obnavlja mandat agencije ENISE. Cilj je dakle da se agencija da agencija ENISA dobije prave sposobnost rješavanja izazova budućnosti kojima smo suočeni. ENISA treba biti jača i učinkovitija kako bi mogla također podržati provedbu direktive NIS e koja je kao što znate, predviđena za 5. mjesec 2018. Drugi element je stvaranje okvira za certifikaciju za e, tehnologije, informacije i komunikacije u polju sigurnosti. Cilj jest zajamčiti da proizvodi i usluge u Europi, a osobito širenje interneta predmeta, zadovoljavaju norme kibersigurnosti. Treće, koordinacija. U slučaju velikog kiberincidenta koji bi e, se odražavao na više država članica, za, po mom mišljenju je ključnog značaja. Preporuka podrazumijeva i mjere imajući vezu s tim. Zatim naš paket mjera predviđa i komunikaciju koja bi pomogla državama članicama da provedu direktivu NIS na učinkovit način. Konačno, peti element do kojeg mi je jako stalo, predlažemo stvaranje europske mreže nadležnosti i istraživanja u polju kibersigurnosti. Jer da, doista je potrebno dijeliti i jačati tehnološke sposobnosti Europske unije po pitanju kibersigurnosti. Ove mjere žele uključiti sve dionike u ovu borbu i veseli me što mogu s vama surađivati kako bismo pretvorili ove prijedloge u zakonodavnu stvarnost u što kraćem mogućem roku. Drugi dosje jest eh, slobodno kretanje podataka, kao što vi to naglasili, predsjedniče. Doista mi je stalo do odgovornosti komisije, a to je da se bavimo slobodom kretanja roba, usluga i ljudi diljem Europske unije. Zahvaljujući ovoj mjeri države članice više ne mogu primorati poduzeća ili građane da čuvaju ili obrađuju podatke na svom teritoriju osim u slučaju u slučajevima koji su jasno opravdani i koji se tiču javne sigurnosti. Prepreke mobilnosti podataka stvaraju neučinkovitost i povećavaju troškove e, u poduzećima. Naše gospodarstvo ne može se dopustiti dupliciranje informačkih resursa niti e, poteškoće sa dematerializiranom informatikom. Ovo podrazumija rigorozne napravila zaštite osobnih podataka. Uredba GDPR predviđa već e, kretanje osobnih podataka unutar Unije. Naš novi prijedlog e, ima za cilj e, da se da se omogući mogućnost istih podataka koji nisu, odnosno neosobnih podataka. Prijedlog je jednostavan. Postavljamo postavljamo načela za slobodno, slobodno kretanje neosobnih podataka i njihovu raspolo, njihov raspoloživost e, stavljanje na raspolaganje javnim tijelima vlasti. A onda je na državnim upravama da učine sve ostalo. No cilj prijedloga ne može u potpunosti biti ostvaren e, ukoliko ne bude suradnje između država članica i unutar država članica i zato predlažemo jedinstveno referentno mjesto u svakoj državi članici kako bismo zajamčili e, uklanjanje obveza neopravdane lokalizacije i učinkovitu provedbu. Također je važno podržati slobodno kretanje podataka posredstvom informačkih sustava. Na primjer, kada poduzeća žele promijeniti pružatelja usluga. Ovaj predlog će zajamčiti da pružatelji usluga razvijaju kodove samoreguliranja kako bi olakšali te promjene. Treća tema tiče se P2B-a. Dakle, nakon B2B-a i B2C-a sada ćemo sve više govoriti o P2B-u. Dakle, rad komisije za jedinstveno digitalno tržište nestaje na tome. Dakle, predstavit ću vam uskoro i mjere koje će imati za cilj da riješe nelojalno trgovinsku praksu koje su se uoče u odnosima između poduzeća koje prodaju svoje, svoje dobre usluge posredstvom online platformi i operatera tih istih platformi. Ove inicijative bit će jako važne kako bi se stvorile e, uvjeti jednakog e, e, ravnopravne konkurentnosti, odnosno tržišnog nacanja kako bi se podržala naša mala i srednja poduzeća u sektoru elektroničkog e, elektronske trgovine u Europi. Četvrto, e, kod e, za europsku elektroničku komunikaciju podsjećam da je ITR imao tu ključnu ulogu. Najprije dopustite mi da čestitam izvjestiteljici gospođi Pilar Del Castillo na usvajanju njezina prijedloga izvješća i želim također i čestitati na sretnom događaju koji se dogodio u njenom životu. Ulaganje u visoko mreže može se odviti samo ako budemo mogli zajamčiti predvidljiv e, pravni okvir za operatere i ulagače. Drago mi je što ste vidjeli da je potrebno uspostaviti koordinirane rokove za dodjelu i usklađivanje licenciji korištenja ovog spektra na 25-godišnje razdoblje. Ovo je od ključnog značaja za budućnost mobilne konektivnosti. Naravno, primam na znanje klauzulu revizije e, na sredini razdoblja koju ste uveli. U budućim pregovorima imat ću pomno na umu taj rok koji je jako važan za predvidljivost ulaganja kao što je dakle za ulaganje je od ključnog značaja da ulagači mogu znati da li je određena mjera, mreža regulirana. Dakle, drago mi je što se vaš odbor suprostavio inicijativi da se na sve operatere proširi kapacitet na jako visoke mreže, a istovremeno da se nameću simetrične obveze. Komisija je inovativno djelovala predlažući uredbu koja će biti manje rigidna i koja obuhvata projekte sufinanciranja i s time ima cilj za ima namjeru e, razvijati jako e, visokoprometni internet. Na taj način se e, pokrivaju sva mjesta koja bi u suprotnom bila zanemarana. Drago mi je što je ovo napravljeno. E, na adekvatan način i naravno moramo imati zaštitne mjere, ali rezultat e, govoreći o e, mjerama i pravilima moraju biti jasni. Prima sam znanje da odbor ITRE se ne slaže s prijedlogom komisije koji smatra da se uređivanje mora ograničiti na rješavanje problema na razini krajnjih korisnika ili e, prodaje na malo. Nadam se da ćemo se tu moći dogovoriti oko načela da se regulativa mora baviti pitanjima i problemima stvarnog svijeta. Tržno natjecanje mora biti očuvano u korist svih, ali mora se također moći razvijati ukoliko se ispostavi da su uvjeti, tržišni uvjeti neadekvatni. Moramo moći umiriti E, ulagače i e, velika ulaganja ne ne smiju biti počinjena e, nepotrebnim regulativama. Što se tiče izvješća Bereka, želim čestitati izvjestitelju Tušanovskom na obavljenom radu. Naš cilj s ovom u okviru ove uredbe je jednostavno. Koliko želimo imati pristup koji je utemeljen na načelima, onda moramo imati učinkovit mehanizam koordinacije. Učinkovito gospodarenje, odnosno upravljanje od ključnog značaja. Primjećujem da komisija ne podržava transformaciju Bereka u punopravnu europsku agenciju koja će imati upravni odbor, no nadam se da, se, da ćemo složiti razmotriti mogućnost da Berek učinimo učinkovitim i odgovornijim, manje složenim i manje birokratskim. Sa zadovoljstvom primjećujem da izvješće priznaje značaj eh, Bereka i da mu želi dodijeliti pravnu osobnost odgovornost i transparentnost od ključnog značaja kako bi se pojačala uloga Bereka po pitanju donošenja zakonodavnih e, mjera. Primam znanje i, i brige o neovisnosti Bereka koji bi bili kompromitirani e, ukoliko e, pravom glasa komisije budite sigurni, komisija nema namjeru da dovede u pitanje neovisnost Bereka, dakle mi smo spremni surađivati sa su zakonodavcima kako bismo mirili te brige. Kako bi Berek bio jak, glas svih regulatora, malih i velikih, moraju se jasno moći čuti to na jednak način. A to neće biti moguće ukoliko tehničkim dijelom budu upravljali samo naj veći i najbogatiji regulatori. Konačno dopustite zahvalim e, odboru ITRE i posebno izvjestitelju gospodinu Zorinju na njegovu radu koji se tiče inicijative do koje mi je jako stala. To je inicijativa koja se zove Wi-Fi for EU. Želim vam također zahvaliti na jako važnom poslu koji ste obavili glede mišljenja o geo E, blokadi gospođa Kelly, direktivi gospodin Grasnodevski, uredbi o autorskim pravima, zahvaljujem gospođi Blinar i Mlinar i i privacy uredbi. Hvala gospođi Kalas. Hvala vam svima na vašoj suradnji, a sada ću pomno i brižno saslušati sve vaše intervencije i nadam se da ću vam moći pružiti odgovor koji će zadovoljiti obje institucije. Hvala vam. Hvala, hvala povjerenice na govoru uvodnom govoru. A sada molim kolege i predstavnike političkih e, klubova zastupnika da se jave. Dakle, u ime Pučana, gospodin Boni. Thank you very much. E, hvala vam lijepa, povjerenice, na vrlo jasnoj e, prezentaciji E, što ste nam ukazali e, na to koje ciljeve e, želimo postići. Sada počinjemo jesenje 2017. i do jeseni sljedeće godine moramo ozbiljno raditi kako bismo postigli sve ciljeve vezane uz jedinstveno digitalno tržište. Želio bih vas zapitati nekoliko stvari. Prvo, koja je vaša procjena koliko brzo će rad na e, Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija napredovati unutar trijaloga? Jer vrlo je bitno imati konačno rješenje. A drugo, koja je vaša procjena koja se tiče sporazuma svih država članica o spektru, e, odnosno dodjeli e, i upravljanju spektra? Također pitanje vezano uz pitanja kibersigurnosti. Koje je vaše stajalište? E, da li e, imamo potrebu za jačom suradnjom i koordinacijom e, između država članica? Dakle, da li je ta suradnja i koordinacija moguća? Ili ćemo imati istu situaciju kakvu smo imali kada smo implementirali, odnosno provodili direktivu o kibersigurnosti. Također, što mislite o schemi certifikacija? Odnosno, po certifikata to je vrlo potrebno s jedne strane, s druge strane važno je razumjeti da e, to nije e, situacija u kojoj jedna schema odgovara svemu, već moramo razmisliti kako ona može biti provedena u različitim sektorima, te kako možemo uključiti sve industrije e, u našu suradnju. Također, još jedno e, zadnje pitanje. E, tiče se novog e, mandata Enise. Jer ovdje govorimo o novim funkcijama Enise koja se tiče e, s jedne strane e, kibersigurnosti, a s druge strane radi se tu o jačanju e, suradnje sa civilnim organizacijama i institucijama, sa primjerice europskim institucijama i NATO, organizacijama NATO-a. Tako da moje pitanje je hoćete li razmotriti mogućnost da budemo otvoreni unutar NISA za neke zajedničke obuke, zajedničke prakse, jer bi to bilo vrlo važno za pitanje kibersigurnosti. Hvala. Hvala vam lijepa. A sada gospodin Tošenovski iz političkog kluba ECR. Ispričavam se. Gospodin Tošenovski je upravo došao, a sada zapravo prvo ima riječ gospodin Nika e, iz SID-a. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju i e, hvala e, lijepa e, povjerenici Gabriel. Činjenica da je povjerenica došla ovdje na ovaj sastanak vezanu za ovu vrlo kompleksnu temu je izvrstna činjenica. Nedavno je gospodin Ettinger govorio o e, razumnom stavu koji se mora primijeniti e, kad govorimo o e, sustavima informatičke tehnologije i o kibersigurnosti. sigurnosti. Kao i u turizmu, e, gdje imamo e, rating od 3, 4, 5 zvjezdica i tako dalje, koji se primjenjuje na hotele, ovdje bismo mogli sličan sustav iskoristiti. Gospodin Otinger je rekao da bi, kad govorimo o kibernete, odnosno internetskoj sigurnosti, mogli imati sličan sustav e, nagrađujući one koji investiraju u sigurnosne proizvode koji imaju certifikat i obrnuto. Naravno, ove nagrade bi bila signal klijentima, odnosno potrošačima i ostalima, dakle, koje uh, usluge nude uh, jamstvo sigurnosti, koje ne. Uh, naravno, još uvijek ovo područje nije kompletno jasno i bitno je zapravo prepoznati da nije bilo dovoljno uloženo u sigurnost, e, internetsku sigurnost, kibersigurnost. E, također, bitno je prepoznati navike potrošača, da li se oni više kreću dakle njihovi podaci, da li više imaju veze sa američkim ili europskim tržištem i e, nismo se pomakli u smislu razvoja elektroničkih službi vezanih za potrošače uopće. I mislim da su ljudi s pravom zabrinuti oko krađa osnovnih podataka ili krađa čak i novaca iz banaka i ostalih stvari koje se mogu dogoditi. Gospodin Oettinger je također govorio o e, ovim i sličnim stvarima. Na telefonima. Imate različite programe koji mogu imati pristup podacima s vaših e, telefona, e, mogu imati pristup vašim e, računalima i tako dalje. I naravno, ti svi programi mogu zloupotrebljavati te mogućnosti i recimo možete dobiti zahtjev putem e-maila koji će osigurati pristup svim vašim podacima. Mislim da je to velik problem i moramo ga riješiti. Također, postavlja se pitanje NISE i izdavanja certifikata jamstava. Mislim da bi to bio veliki plus za europsku industriju. Oni koji ulažu u ovo područje bi bili nagrađeni i e, tu bi se njih razlikovalo od e, onih koji ne e, ulažu toliko u kibersigurnost i mislim da je to dobra stvar moramo vidjeti kako taj sustav može funkcionirati. E, moramo imati neki sustav brze uzbune, odnosno upozorenja kada se radi o kiber napadima, koji se događa sve više i više. Ti kiber napadi mogu biti usmjereni na jednu e, državu članicu, nakon toga e, na drugu, na treću, tako da bi ovi brzi sustavi, sustavi brzog upozorenja bili izvrsni kako bi spriječili to. Dakle, treba nam nekakav sustav za, odnosno centar za odgovor na hitne slučajeve u tom smislu. A kada govorimo o kibersigurnosti, e, morali bi sagledati e, što sve možemo učiniti. Mislim da bi to bio jako pozitivan e, signal svima ako učinimo nešto u tom području, području kibersigurnosti. postoje različiti antivirusni sustavi koji se koriste i oni e, upozoravaju na bilo kakvu zlouporabu. Kad govorimo o europskom tržištu, da li će upotreba takvih e, sustava, da li će mjere dakle, pomoći. Mislim da bi komisija mogla učiniti mnogo po tom pitanju. Zahvaljujem i želim vam uspjeh u radu. Hvala vam lijepa. A sada, evo ima riječ gospodin Tošinovski iz CR-a. Izvolite. Prvo bih se želi ispričati na kašnjenju na današnji sastanak e, jer e, dolazim sa vrlo teškog e, sastanka na kojem smo pregovarali sa izvjestiteljima u sjeni, sjeni o području koje se tiče energije i vi svi znate da ti pregovori nisu jednostavni. No, ja sam, eto, dobio informacije o vašem govoru, o svemu što ste rekli. Moram reći da cijenim vaš pristup ovom pitanju. vaš e, čitav pristup svijetu digitalnih tehnologija. E, imam jedno pitanje. Kada smo e, pripremali zakonodavne izvještaje o Bereku i o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija, ja sam to pripremila zajedno sa kolegicom Pilar de Castillo, često smo dobili pitanja koja su se ticala aspekata sigurnosti. Dakle, mi imamo agenciju ENISA, agenciju za mrežnu informacijsku sigurnost, kao i BEREK, tijelo europskih regulatora za e, elektroničke komunikacije, ja bi također želio spomenuti e, GSA, to je agencija za e, analizu globalnih sustava i mislim da E, ta agencija upotreblja mnogo sigurnosnih e, mehanizama koji su e, potrebni. Imam jedno pitanje ovdje. Ne mislite li da bismo trebali razmisliti o boljoj, odnosno jačoj suradnji i jasnim sustavu suradnje između ove tri navedene agencije? Možda možemo uključiti još neku agenciju trenutno informacijski sustavi kontroliraju čitav svijet i eh, IT sistem penetrira u sve aspekte, u sva područja našeg života. Svi ovi sustavi su eh, strateški i moramo ih zaštititi. Oni su vrlo atraktivni za napadače, odnosno za hakere i stoga je bitna zaštita. Kako mislite da bismo mogli ojačati suradnju između ovih triju agencija? Mislim da nam nije e, potrebna neka komplicirana, neko neki kompliciran zakon, ali trebaju nam tri jake agencije i njihova međusobna suradnja kako bi ljudi bili mirni, kako se ne bi bojali e, potencijalnih napada na bankovne sustave ili na europski navigacijski sustav. Eto, to je moje pitanje i želim vam svu sreću u daljem radu. Mislim da je vaš e, period u kojem, u kojem vi e, radite je jako težak i morate naći nove strategije i rješenja. Hvala vam lijepa kolega na ovim pitanjima i komentarima. Dakle, čuli smo sada e, zastupnike, predstavnike političkih klubova. Gospodin Količek. Madame le votre présentation. Euh. Vaša je prezentacija bila vrlo jasna. E, slobodno, slobodna cirkulacija neosobnih podataka. E, kako to možemo spojiti sa e, Kolik, s Kiber, e, kako to možemo spojiti s kibersigurnošću? Hvala lijepa u prvom redu. Hvala vam na svim pitanjima i hvala vam za ovo ohrabrenje koje sam osjetila od vas. Prvo pitanje se ticalo našeg paketa o kibersigurnosti. E, htje, e, hoću se zahvaliti cijeloj skupini ljudi koja je na tome radila. E, govorit ću točku, odgovarat ću točku po točku. O, pitanje gospodina Bonija o e, vremenskom rasporedu, e, trijalogu o kodeksu. Koreper je dao svoje odobrenje da se trijalog održi 25. ovog mjeseca. To je jako ohrabrujuće kad vidimo kako i ITRE isputnjava svoje obveze. E, odbor ITRE je odbor koji e, podržava naš tempo. E, to zapažam od samog početka mog mandata. Od Ne možemo gubiti vrijeme, sada je vrijeme da ubrzamo ovaj tempo Vratit ću se na pitanje spektra. To je vrlo važno. E, želeo bi, e, e, to je ugljeni čelik naše zajednice, kako bi Europa postala vođa u, na ovom području. Nije to lako. Znam da države članice u 12 mjeseci nisu dale mnogo ohrabrujućih signala. Međutim, što je ohrabrujuće, E, jeste da su oni dali svoju podršku u Talinu na samitu. E, e, predsjednik Juncker se također za to založio. U 2019. 2020. to će se odraziti u konkretnim angažmanima mm, kao i vijeće sastanak za Telekom koji će se uskoro održati. Tu ćemo se baviti ključnim pitanjima. E, stalno ću i predano raditi kako bi države postale svjesne problema. Ako sada ne budemo djelovali u sljedećih pet ili deset godina, biti će prekasno. E, e, ne smijemo ponoviti pogreške iz prošlosti. Danas je važno ako želimo da Europa bude vođa u digitalnoj tehnologiji, e, moramo voditi u svim državama gdje se nađem, to je jedno od prvih pitanja. Paket e, e, za kiber sigurnost. Enisa, što predlažemo? Za mene su četiri ključna elementa. U našem prijedlogu imamo mandat Enise više nije privremen, već trajan. Nije to nevino. Dajemo jasnu poruku, stabilnost za agenciju i za ljude koji tamo rade. To je dugoročna, e, dugoročni prioritet za Europsku uniju kako bi se e, mogle ispunjavati operativne zadeće NSE Trebamo i ljudska i financijska sredstva, e, resurse povećat ćemo budžet od 11 milijuna eura na 23 milijuna eura, a osoblje povećati na 41. E, Enisa će imati više operativnih zadataka. E, nakon rasprava koje smo imali početkom godine vidimo da Enisa ima, e, je agencija koja ima stručnost i stoga je danas važno da može zaista odigrati e, ulogu koordinatora između država članica jer ona zna što se događa u tim državama članicama ona može dati i impulse na europskom e, nivou e, direktiva NIS se kaže da ENISA i, i tajništvo mora vršiti koordinaciju. ENISA E, se može dići na taj nivo. E, stoga smo da Enisi dali ključnu ulogu u certificiranju. Imate pravo, certificiranje, taj sustav koji predlažemo je na e, zasnovan na dobrovoljnoj osnovi. E, ocjenjujemo da zbog raznolikosti situacije u Uniji vodi nas, vode nas dva cilja. E, e, to je jasan cilj za potrošače. E, sigurnost proizvoda je zagarantirana, a imamo poduzeće koje ima certifikat u jednoj državi članici, taj certifikat se priznaje u svim državama članicama. Mm, mm, znamo E, da e, cijene certifikata idu od 150 do 300 tisuća eura, e, zavisno od državi članici. Znamo koliko je važna kritična infrastruktura. Ne isključujemo mogućnost da ovo certificiranje postane obvezno za određene sektore. Industrija zajedno sa ENIS-om mora ići tim putem Vratit ću se na e, sustav uzbune. E, to, e, to je kombinaciju dviju stvari. U, u našem prijedlogu kao prvi korak stavili smo na stol takozvani blueprint. O to govori mnogo našim građanima. To znači evropski mehanizam za Europu u slučaju velikog napada. Eh, u našem prijedlogu eh, želimo učiniti zajedno sa državama članicama, industrijama i institucijama da predlažemo ovaj eh, okvir koordinacije. Enisa će usto koja je do sada radila imala, imala vježbe svake dvije godine da se vidi kako se reagira, te će se vježbe e, održavati svake godine. I onda ćemo imati model e, reakcije. Imamo sustav uzbune, e, tu imamo jedinicu CERT koja također ima svoje sugovornike u državama članicama taj centar mora e, funkcionirati 24 sata na dan, što još danas nije slučaj. I stoga je važno da u direktivi ni, imamo e, racionalne elemente kako bismo mogli podići e, nivo kibersigurnosti. U certu u će u, u uredbi ONS-i predlažemo da postane jedinica koja predstavlja nisu ovdje u Briselu kako bi ta operativnost bila na najvišoj mogućoj razini. Evo, to smo stavili na stol. Koordinacija, sustav certificiranja, to je jasan signal industriji, potrošačima i nama i moramo jasno reći da danas kibersigurnost u i kiber napadi ne mogu ostati odgovornost samo jedne države. Sve mora biti koordinirano. Moramo zajednički e, reagirati na to. Gospodin Tušenovski, e, bolja koordinacija između tri agencije. govorite o osjetljivom pitanju. Ja sam bila u Enisi u Grčkoj pred tri tjedna. Imala sam razgovor s osobljem. Jedno od mojih pitanja je bilo e, koliko puta razmjenjujete informacije s drugim agencijama? Nikada su mi rekli. Moramo e, tu situaciju ispraviti, vidjeti koje mehanizme možemo ustanoviti za razmjenu informacija. Kibersigurnost e, ima mehanizme e, kojima se to može omogućiti bez fizičke prisutnosti osoba koje razmjenjuju te informacije. To je nešto što ne možemo više zanemariti kiber napad ne pogađa samo jednu instituciju, to može imati negativne posljedice na zdravlje, energetiku, promet i tako dalje. I to za cijelu Europsku uniju. Mm, govorit ću o, o pitanju e, o, o dokumentu Eh, ja nisam odgovorna za taj eh, dosio i za taj pitanje, ali dati ću vam kasnije eh, ja ću govoriti sa gospođom Vestager, to je politika tržišnog natjecanja, njezino područje. Vratit ću se dakle na to pitanje i dati ću vam informaciju kad budem imala konkretnije podatke. Hvala gospođo. Sada... Gospođa Werner ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, e, gospođo povjerenice, dobrodošli. E, paket o kibersigurnosti. E, tu imamo mala i srednja poduzeća koja se boje dalje digitalizacije. Boje se za sigurnost svoje aktivnosti. E, ekonomske štete koje se počinjaju u sklopu kiberkriminaliteta su se u posljednje dvije godine upeterostručile. Nemamo, oprostite, nismo imali prijevoda sa njemačkog na engleski izgleda. Oprostite, morate početi iznova. Molim, izvolite, imate opet riječ. Ja ću početi iz početka. Dakle, htjela bih postaviti pitanja o sigurnosti Podravljam e, paket komisije jer i mala i srednja poduzeća se boje daljnje e, digitalizacije jer se e, boje za sigurnost svojih podataka imaju pravo. Kiber e, kriminalitet e, e, se je između 2013. i 2017. upeterostručilo. Sada smo u situaciji sve, gdje mala i srednja poduzeća sve više pogađaju kipe, kiber napadi. Shvaćate me, razumijete, slijedite ovo što govorim? Dakle, E, mala i srednja poduzeća e, često ne poznaju opasnost koja i e, prijeti, a nemaju često niti resurse, ni osoblje, ni stručnost da se od toga obrane. Moje pitanje je sada, kroz ovaj ovu strategiju kibersigurnosti, kako može Europska unija poboljšati komunikaciju između malih i srednjih poduzeća i velikih poduzeća, kako e, je učiniti sigurnost e, softver i sigurnost i e, kod dizajna. To još nije rašireno. Kako imamo, kako imamo situaciju kod garancija proizvoda garancija za sigurnost proizvoda. Onaj kiber napad 2017. u Svibnju e, e, i sve ove fake novosti, lažne novosti e, pokazuju da digitalna kompetencija malih i srednjih poduzeća pokazuje, pokazuje slabosti i to eh, je područje kriminaliteta, eh, kiberkriminaliteta koji vrlo brzo raste. Kako možemo povećati svjesnost za potrebu sigurnosti? Eh, kako to možemo nekako poticati kod malih i srednjih poduzeća, naročito? Angelika Nibler ima sljedeća riječ i ja bih htjela pozdraviti našu povjerenicu i zahvaliti se na dinamici i elanu e, s kojim se prihvatila ovog posla. Ovo je vrlo ambiciozan program, zahvaljujemo. E, e, kolegica je govorila o temi kiber sigurnosti. čestitam na ovom prijedlogu, mislim da je proširen mandat Enise Vaš e, e, prijedlog se tiče i osoblja i financiranja Enise. E, to će se, sredstva će se povećati i to je vrlo dobro i to je dobar početak. Imam dva pitanja. Prvo, ovo što ste upravo rekli, govorili ste, gospođo povjerenice, o tome da ćemo se e, e, boriti protiv nepoštenih e, praksa internetskih platformi. U kojem smjeru idu vaša sada razmišljanja na tom području? Kod platformi moramo činiti razliku E, gdje imaju platforme funkciju gatekeepera gdje odlučuju što će se ponuditi e, građanima tu moramo e, napraviti neke korekcije mm, a drugo pitanje komisija je je dala i nove porezne propise za velika tehnološka poduzeća tech giants što nam o tome možete reći E, kolega Zanonato ima riječ. A oprosti, Solinjo, kolega Solinjo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Povjerenice, e, čestitam na ovom entuzijazmu e, s kojim ste započeli ovaj rad Imamo ovdje jednu inicijativu koju ste spomenuli. To, ta inicijativa dobro došla, Ali, kao što smo čuli, središnje pitanje je e, e, i to je osnova svega o čemu govori. Kvaliteta podataka i kapaciteti e, transmisije podataka, prenošenja podataka, sigurnost podataka, to je ključno ključno pitanje za e, e, sugrađane je sigurnost protoka informacija. E, sigurnost i u terorizmu i kriminalitetu, ali sigurnost na poslu, sigurnost klime, prirodne nepogode, privatnost, ljudska prava sve to ovisi o podacima, o dobroj razmjeni podataka, sigurno inteligentnoj razmjeni podataka e, tog velikog resursa koje imamo. E, toj temi se, e, tu temu možemo obrađivati na razne načine, ali sigurnost je ključna. Za nas je ključno da možemo komunicirati Mm, moramo komunicirati sa stanovništvom. U suprotnom slučaju ćemo stvoriti samo strah i više obveza. Stvorit ćemo strah. Moramo mobilizirati e, stanovništvo na nešto pozitivno. Razmjena e, podataka kojem bi se spriječio kriminalitet, stvarala radna mjesta, E, poticao ekonomski rast. Moramo imati javne službe koje se približavaju građanima. Moramo imati sredstva, podatke za e, istraživanje kako bi naša poduzeća postala globalno konkurentnija. Moramo stvoriti to povjerenje povjerenice. E, podaci moraju stajati u službi sigurnosti i e, naravno mi vrlo dobro radimo e, na praktičnom polju, ali moramo se približiti potrošačima, našim sugrađanima. Gospodin Krasnodepski ima riječ. Hvala predsjedniče. Imam jedno pitanje za vas povjerenice. Ono što me zanima jest e, svoda kretanja podataka unutar Europske unije a i osobno mislim ovdje na neosobne podatke. Moja zemlja, Poljska, po svaku cijenu htjela je da komisija ovdje započne zakonodavne mjere kako bismo mogli odstraniti prepreke koje još uvijek postoje u području slobodnog kretanja podataka. Uslo mislim također da bismo se trebali osloboditi prekomjernih protekcioničkih mjera. Danas ćemo također govoriti o slobodi kretanja radnika i vidim da ta sloboda kretanja, općenito govoreći u Europi je ugrožena. Dakle, kada govorimo o slobodnom kretanju podataka, moramo apsolutno ukinuti prepreke koje su još uvijek prisutne. Govoreći o toj slobodi kretanja, da li će biti neko izuzeće za osjetljive podatke koje stiču državnih povjerljivih podataka. Da li komisija namjerava izraditi kriterije tih tog ograničavanja slobode kretanja podataka? Drugo, suradnje između kontaktnih e, referentnih mjesta koji će biti odgovorni za provedbu uredbe. Moje pitanje toga se tiče i jako je važno jer mislim da suradnja između tih e, referentnih točaka može biti od ključnog značaja. Dakle, da li komisija namjerava to urediti u budućem razdoblju, da li namjerava donijeti neke izvršne akte s tim u vezi. Treće, kodeks vladanja poduzetnika. Mislim da bi to trebalo napraviti od ozdo nagore. No, da li komisija želi promovirati to samoreguliranje? Hvala. Hvala. Povjerenice, koliko vidim, nema drugih pitanja, tako da možemo preći na zadnji krug odgovora Najviše hvala na svim ovim pitanjima. Najprije što se tiče pitanja o malim srednjim poduzećima. Pa što se mene osobno tiče u svoje povjerenice, neću ih zanemariti, to je sigurno više, jako je važno da ih imamo sve više na umu kako bi, kako bi imali na pristup e, dobrim praksama mogli razmjenjivati i bolje surađivati. Evo jedna brojka, 80% europskih poduzeća reklo je da su pretrpjeli kibernapad e, tijekom e, protekle godine. Još neki, postoje dvije skupine dakle, ljudi kada se, kada se govori o kibernapadima. Dakle, oni koji su svjesni napada i oni koji ne znaju da su bili E, izloženi napadu. Dakle, hvala vam na ovom pitanju. Danas je jako važno baviti se tim pitanjem kiberkulture, kiberhigijene, tim prije što 95% e, kibernapada izazvani su lošom informiranošću. I s tim u vezi imamo konkretne primjere što možemo napraviti, jer e, u listopadu sada je listopad, mjesec listopad, a tijekom ovog mjeseca stavili smo maksimalnu pozornost na kibersigurnost i čitav niz e, inicijativa su pokrenute, vidim da e, postoji velika aktivnost s tim u vezi i ja ću se brinuti e, za to da mali srednje poduzeća imaju dovoljno pristup tome svemu. Uostalom, možemo imati još dvije stvari koje nisu spomenute na umu. Rekla sam u našem prijedlogu, spomenuli smo centre za osposobljavanje i istraživanje u različitim državama članicama jako je važno da stručnjaci koji rade na tome budu u stanju prenijeti svoja znanja. S obzirom da će ti centri biti u različitim državama članicama, možemo eh, se, do, se, se dogovoriti da te vrste informacija budu dostupne u takvim centrima. Zatim u našoj strategiji o digitalizaciji industrije ima još jedna stvar, stavljamo naglasak na Digital Innovation Hubs. To je nešto za što imamo izdvojena proračunska sredstva za tri iduće godine, 300 milijuna eura i bilo bi važno uključiti taj aspekt e, u ove Digital Innovation Hubs. Kada mislimo da je naš cilj da ih ima e, barem svaki 100 ili u najboljem slučaju svaki 50 km, e, takav hub, onda bi to bilo jako korisno za malo srednje poduzeće. Gospođo Nibler, što se tiče oporezivanja džinovskih poduzeća, komisija je jako jasna bila. Mi smo objavili komunikaciju, ja i povjerenik Moskovisi i povjerenica Vestager, svakodnevno se bavimo tim pitanjem i rekli smo da ćemo do prosinca, a mi smo predložili da to napravimo zajedno s partnerima iz eh, ocd a no ukoliko taj takav pristup ne bude eh, uspješan, onda je Europska unija predložila da sama ide dalje. No, tu su i određeni ciljevi i mi se držimo tih ciljeva. Zatim, postavili ste pitanje o tome kako se suočiti sa lošim praksama i nelojalnom tržišnom, nepoštenom tržišnom praksom. Rekla sam da je to jedna od mojih tema kojom se bavim početkom iduće godine. Predstavit ću jedan zakonodavni prijedlog o nelojalnim tržišnim nelojalnom tržišnom natjecanju. Za nas je cilj da uvijek poštujemo svoj pristup, mi interveniramo tamo gdje imamo dodanu vrijednost, interveniramo tamo gdje imamo dovoljno dokaza i interveniramo tamo također gdje putem pravila možemo uputiti jasnu poruku koja će istovremeno zaštititi i poštovati prava potrošača, poštovati ulogu platformi koje su motori za inovativnost, za e, gospodarski rast i koje će nam istovremeno omogućiti da uspostavimo ravnotežu između vrijednosti pravde, odnosno pravosuđa i inovacije. I mislim doista da je to ta snaga e, Unije, da imamo taj pristup e, u tom trokutu i da možemo tako napredovati. Gospodin Zavrinju, još jednom vam čestitam na Wi-Fi for you. Kao što sam rekao na početku, do tog projekta mi je jako stalo i do kraja godine ćemo kraju obrazac mrežnu stranicu i početkom 2018. tisuću prvih vouchera bit će podijeljeno i imam naravno e, na umu ono što mi je parlament rekao da mislim e, što ćemo kas, poslije toga raditi, ali si zadržavam pravo da vam se obratim po tom pitanju kasnije. E, naravno, govorili smo i o tome da je povjerenje naših sugrađana ključnog značaja i da, upravo zbog toga namjeravamo organizirati i kampanju informiranja koja će nam omogućiti da učinimo popularnima e, različite mjere koje sada donosimo. Što se tiče slobode kretanja neosobnih podataka, gospodin Krasnodevski Gospodine Krasnodevski, da, Poljska je bila jedan od pokretača toga svega. Evo, još sinoć sam bila na sastanku sa državnim tajnikom Kristofom Šuberom i znamo koliko je to važno pitanje za Europsku uniju. Naime, Danas smatramo da gospodarstvo podataka u Europskoj uniji predstavlja 277 milijardi eura, 2% BDP, a potencijal je takav da se može ići na 4%. I zato smo iznijeli ovaj prijedlog za slobodu kretanja neosobnih podataka, no svaki put to je u potpunosti sukladno s onim što imamo u GDPR-u i pitanja nacionalne sigurnosti i javne sigurnosti e, nismo ih predvidjeli. Dakle, u našem predlogu, u predlogu smo i opet pazili na to da ta ravnoteža bude e, prisutna u tom predlogu. Što se tiče ovih referentnih točaka, trenutno nismo razmišljali na e, izvršne akte. važno nam je da si damo vremena kao i u slučaju certifikacije, da vidimo kako stvari funkcioniraju. Najprije direktiva NIS nju ne provode potpunosti države članice, zatim računam s parlamentom da što je brže moguće idemo, napredujemo po pitanju kibersigurnosti i e, neosobnih podataka. Što prije to napravimo, e, brže ćemo shvatiti kako te referentne točke funkcioniraju i surađuju jedne s drugima, a onda naravno zadržavamo spravo da napravimo jednu dublju analizu o tome svemu što je provedeno, da ponovo razgovaramo o tome i da djelujemo posljedično. Dakle, evo, nadam se da sam e, uspio odgovoriti na pitanja. Još jednom vam želim zahvaliti. Dakle, moj prvi strukturirani dijalog. E, još uvijek sam jednako motivirana i želim vam zahvaliti jer e, sam pronašla opet taj isti topli jednako to topao susret. E, ovo e, digitalno tržište možemo zajedno napraviti, možemo ubrzati čak rad. Hvala Europskom parlamentu što bdije na zaštitu interesa europljana. Hvala vam na vašim intervencijama i što će se postarati da to bude prisutno u e, završnom tekstu i to jest upravo ljepota suradnje naših institucija. Dakle, prije svega građani moraju biti u srcu naših politika, a digitalno je ono gdje se najviše propitujemo glede svojih mogućnosti da to napravimo na kvalitetan način. Mislim, sigurno sam da ćemo to, tome uspjeti. Uh, for, finishing. Ovo su bile divne rečenice za zaključivanje rasprave. Jedan kolega htio je reći još par riječi. Imamo još malo vremena na raspolaganju. E, mi smo završili na savršen način, ovo je bilo savršeno zaključivanje rasprave, ali evo, da ćemo reći Sean Kellyu. Hvala vam predsjedniče, evo, ispričavam se što sam malo zakasnio. No, dragi prijatelji povrednici Marija, drago mi je e, vidite. Imam jedno pitanje kod dopustiš. U petom mjesecu imali smo dobru, dobar podsjetnik na sve veći e, podsjetnik. E, imali smo ransom napadak u petom mjesecu i dakle što je s našim mogućnostima i kapacitetima da se otpravimo od takvih napada. No želim privući još pozornost na poziv koji su putili Microsoft e, i drugi veliki igrači u digitalnom svijetu na digitalnu ženevsku konvenciju. Oni žele organizirati godišnju konferenciju da se bave tim pitanjem na globalnoj razini. To je globalno pitanje, ne može se to riješiti samo u Europi. Dakle, možete li to komentirati što mislite, da li je to neka mogućnost? Ne morate ići u pojedinosti. Još jednom hvala vam na vašem dobrom radu i hvala vam što ste pristali omogućiti mi ovo pitanje. Question. We are, we are tackling global issue this time. Je vais être très rapide et très concrète. Oui, et le prochain rendez-vous, ce sera à Genève, 18-20. E, Biću kratka, dakle, sljedeći sastanak biće u Ženevi 18. 20. prosinca, znam da je svaki put Europski parlament dobro zastupljen, imamo tu jedan panel koji je predviđen na, za e, globalno upravljanje i koji se tiče kibernetičke sigurnosti, ja sam potvrdila svoju nazočnost na tom skupu. Hvala, povjerenice, hvala vam na posjetu odboru ITRE. Kao što znate i vidite, zainteresirani smo za sva digitalna pitanja i nadamo se da ćemo do kraja mandata eh, puno još baviti se digitalnom unijom, a ne samo digitalnim, jedinstvenim digitalnim tržištem koji nije u našoj nadležnosti. Možda još nismo spremni zaključiti to pitanje u ovom mandatu, ali to je tu time ćemo se baviti narednih pet godina sigurno. Hvala vam još jednom i vidjet ćemo se u skoroj budućnosti sigurno. Hvala vam. Uh, dear ladies and gentlemen, we will go uh, almost immediately to the next point, but... Prelazimo odmah na sljedeću točku dnevnog reda. E, dopustite najprije da vam prenesem jednu kratku poruku. Obavijest. Danas poslije podne imat ćemo dvije skupine posjetitelja koji će sudjelovati na našem sastanku. Jedna skupina 15 danskih novinara čiji je domaćin gospodin Petersen, koji se bave e, energetskim dosjejima. I imamo skupinu posjetitelja čiji je domaćin gospođa Werner koji će doći kasnije. Pozdravljamo ih e, sve na našem sastanku. Dakle, prva skupina, pozdravljam prvu skupinu čiji je domaćin gospodin Petersen e, iz Danske. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o pregovaračkom mandatu za Sjeverni tok 2, aktualno stanje i saslušat ćemo izlaganje direktora Klausa Ditera Borharta, direktor u Europskoj komisiji, naravno u glavnoj upravi za energiju. Kao što znate, 12. lipnja komisija je iznijela preporuke za odluku vijeća kojom se odobrava početak pregovora za sporazum između Europske unije i Ruske federacije o operacijama Sjeverni tok 2 kao što znate moguće, odnosno bilo je moguće za nas zastupnike u Europskom parlamentu da vidimo kako će biti taj pregovarački mandat, to na jedan posve način. Danas e, imamo jako važan, zanimljiv sastanak. Gospodin Krauziter Borhardt iz komisije napravit će briefing pred ovim odborom o zadnjim e, informacijama koje se tiču ovog eh, jako važnog dosija te o raspravama koje se vode na vijeću. I dodao bih još jednu važnu stvar. Sljedeći eh, sastanak radne skupine vijeća za Nord Stream eh, Sjeverni tok 2 zakazan je sutra, već tako da je ova rasprava doista jako pravo vremena. Gospodine direktor, izvolite, imate riječ. Thank you very much, uh, chairman, dear professor Buzek. Najviše hvala predsjedniče profesor Buzek, uvaženi zastupnici odbora ITRE. S velikim zadovoljstvom ću vam iznijeti zadnje informacije o, pregovorima o mandatu za Sjeverni tok 2. Prije što pređem na konkretne stvari, pustim naglasim e, i ponovim e, obveze koje je komisija preuzela koje se tiču ciljeva energetske unije, a to je zajamčiti energetsku sigurnost e, i zaključiti unutarnje energetsko tržište. Naši prioriteti su stvoriti jako raznovrsno i konkurentno tržište plinom. I za nas je doista jasno da projekt e, Sjeverni tok 2 dovodi pitanje te prioritete. Evo želim sažeti naše glavne motivacije zašto tako razmišljamo. Zbog obima, dakle ovdje govorimo o Sjevernom toku 2, tu se radi o 55 milijardi kubnih metara, dakle cijelovod Sjeverni tok 2 mogao bi uveliko utjecati na funkcioniranje energetskog tržišta i sigurnosti opskrbe i to je ide na suprot e, naporu diversifikacije brojnih srednjo i južno i istočno europskih e, zemalja i konačno uveliko dovodi u pitanje tranzit e, preko Ukrajine. Kako smo došli do ovakvih zaključaka? Pa kao prvo, ako zamislite da samo jedan dionik, dakle Gazprom, raspolaže neograničenim pristupom najvećem tržištu zemljog plina Njemačkoj, jasno je da bi to moglo utjecati na, na, na konkurentnost e, tržišta i e, na susjedne zemlje Sjeverni tok 2 bi koncentrirao velike kapacitete, dakle 55 e, milijardi kubnih metara iz e, sjevernog toka 2, ali tome treba dodati e, i sjeverni tok 1 koji ide istrim koridorom, dakle još 55 kubnih metara, dakle to je 110 tisuća milijardi, 110 milijardi kubnih metara i takva koncentracija u jednom relativno malom koridoru dovodi do zaključka da bilo kakav prekid u funkcioniranju tog koridora može imati za posljedicu velike probleme za sigurnost funkcioniranja sustava i sigurnost opskrbe. To predstavlja više od 80% ruskog uvoza, dakle više od 80% ruskog uvoza, odnosno izvoza plina, ide, išlo bi ovim koridorom i općenito govoreći tolike količine plina koje bi išle tim koridorom, kao što sam rekao, dovelo bi u pitanje ukrajinski tranzit, jer mi ne vjerujemo kao što tvrde Gazprom i ruski predstavnici i neke države članice za duše, da tih 55 eh, milijardi kubnih metara, da je to dodat na količina. Za nas je to preusmjeravanje, a ne dodatna količina plina. Dakle, preusmjeravanje s Ukrajine na 7.2. tog dva. A to znači da jugoistočno, e, jugoistočne zemlje Europske unije imaju probleme jer taj plin ide na zapad, a što znači da jugoistok treba dobiti svoj plin e, sa zapada, što znači da prelazi veći put i da je viša cijena. Zemlje koje i onako imaju gospodarske probleme, njima sada kažemo da ćemo prvo obslužiti zapadno tržište s dobrim povoljnim cijenama, a istočno europske zemlje, i jugoistočne zemlje, one će imati veće troškove e, transporta plina zbog većih udaljenosti. Dakle, ovaj dosije je jako važan, ključnog značaja da se ovdje poštuju jasna uredbena pravila. Ali koja su to uredbena pravila? Pravna služba komisije i nedavno pravna služba vijeća došli su do stava da direktiva o plinu ne može biti izravno primijenjena na offshore e, plinovode kao što je Sjeverni tok 2. Ja kažem dobro, ali da li to znači da ćemo ostaviti taj plinovod u pravnom, pravnoj praznini ili još gore da pristajemo da ta, taj plinovod e, čeka da dođe E, kada kroči na europski teritorij bude da se njime upravlja po ruskom e, zakonu. Pravna služba komisije kaže na to pitanje ne. Čak i ako ne primjenjujemo direktivu plinu, postoje nepisana načela, zakoni koje treba uzeti u obzir kada se govori o djelovanjima E, offshore e, plinovoda kao što su Sjeverni tok 2, a to je dakle e, pristup strana, nediskriminatorno određivanje tarifa, transparentnost i razdvajanje operatera. Dakle, tu, je, postoji jasna potreba da se postavi jedan jasan, specifičan regulatorni okvir za uređivanje Sjevernog, sjevernog toka 2, i treba imati na umu sva ova načela i to sve treba napraviti putem pregovora sa ruskom stranom. A kao što je to predsjednik već rekao, komisija je već tražila od vijeća, odnosno iznijela preporuku da vijeće iznese, odnosno da komisiji mandat za vođenje ovih pregovora. Na sastanku radne skupine o energetici od 28. rujna pravna služba vijeća predstavila je svoje pravno mišljenje gdje su naglasili da direktiva o plinu nije izravno primjenjiva. Kao što sam rekao, to je sukladno sa savjetima naše pravne službe, no ovo mišljenje ide još korak dalje, jer također nječe provodivost spomenutog načela. Naime, pravno, pravna služba vijeća smatra da se ovdje radi o čistoj političkoj procjeni vijeća da li će države članice smatrati nužnim sporazum sa Rusijom kako bi se zajamčila sigurnost opskrbe i funkcioniranje tržišta, e, unutarnjeg tržišta energijom. Ovo se nalazi u članku 144. Eh, temeljnih ugovora je odlazi stupa na scenu politička procjena država članica koje trebaju odlučiti da li dakle eh, ovaj, ovaj plinovod da li ovim plinovodom to načelo dovedeno u pitanje i onda samo eh, nakon tih zaključaka se daje ili ne mandat. Komisija želi biti savršeno jasna E, u to koliko je nužno napraviti ovaj regulatorni okvir, e, naime, već sam iznio razloge. Predsjednik je pitao kakva je situacija trenutno u vijeću. Ja mogu reći da su stvari, da imamo raznovrsne stave. I po mom mišljenju, naime, pravna služba vijeća raspravit će sutra, kao što je to predsjednik rekao, na novom zasjedanju sastanka radne skupine. No sad možemo reći da imamo čitav niz država članica koje su za dodjeljivanje, davanje mandata. Evo ovdje imam 7-8 država članica. Naravno, ima tu još uvijek neutralnih ili neopredjeljenih država članica njih 12 a onda imamo i države članice koje su, kako sad stvari stoje, iznijele kritičnije stave i tu možete zamisliti o kome se radi. No, vratimo se sada na mandat. Mandat je jedna stvar. No, nakon što smo analizirali mišljenje pravnoj službi vijeća, komisija je došla do zaključka da bez obzira na mandat i bez obzira na to da li će komisija na kraju dobiti mandat ili ne, moramo nešto poduzeti. Jer nije prihvatljivo, nije prihvatljivo da nemamo jasan i jedinstven pogled na regulatorni okvir eh, offshore eh, plinovoda kada stupaju na europsko tlo i zbog toga je komisija odlučila ima namjeru stati u kraj pravnoj nesigurnosti po tom pitanju i to je razlog zašto će bez daljnjih čekanja, dakle vjerojatno već sljedeći mjesec predstaviti zakonodavni prijedlog o jedinstvenim pravilima o plinovodima koji kroče na europsko tržište. Predsjednik komisije Jean-Claude Juncker već je spomenuo ovaj zakonodavni okvir i naglasio koja su njegova očekivanja, to jest da ovaj zakonodavni prijedlog bude usvojen i stupi na snagu do kraja 2018. najkasnije. A to bi značilo da ovaj neprikosnoveni okvir, kada se usvoji taj zakonodavni e, okvir, dakle onda bismo imali neprikosnoven zakonodavni okvir koji bi se primjenjivao i na Sjeverni tok 2. Najpša hvala, sada sam spreman e, poslušati i odgovoriti na vaše pitanja. Hvala vam lijepa gospodine direktore, ovo je vrlo važna rasprava. I bilo bi u redu kada bismo se podsjetili da smo imali e, tri plenarne rasprave o ovoj temi i jedno saslušanje ovdje u parlamentu, zatim jedno saslušanje e, zajedno sa konzorcem za Sjeverni tok 2 e, i mogu reći da svi zaključci koje je direktor e, iz su bili e, gotovo identični u vrijeme naših rasprava. Imali smo veliku većinu kolegice i kolega koji su dijelili e, stajalište. Zadnja rasprava održana je prije mjesec dana. Vrlo je važno da raspravimo o pitanju mandata ovdje u odboru ITRE. A da, imamo i druge rasprave. Sada želim zamoliti kolegice i kolege za komentare. Gospodin Saudargas je prvi na mojoj listi. Hvala vam lijepa. sve je sada vrlo jasnije što se tiče aktualnog stanja. Moje pitanje je vrlo kratko. I općenito. Možete li precizirati razlike između sjevernog toka 1 i sjevernog toka 2? Što se tu događa u smislu glavnih razlika i geopolitičke situacije. Ah, um, Hvala na pitanju. Gospođa Werner je e, sljedeća koja se javila za riječ. Hvala e, u prvom redu na ovoj razmjeni koju danas imamo. E, Nord, Nord Stream 2 je svakako politički projekt. Gazprom je uvijek politiziran. U to vezi me zanimaju nekoliko pitanja. U prvom redu diversifikacija. E, e, e, nizozemska će otpasti ovdje, zbog geološke situacije će, kako će to biti primljeno od strane Sjevernog toka 2. A drugo, drugo pitanje, ovaj pravni okvir i ovaj mandat mislim da je to dobro moje pitanje međutim kako možemo e, e, treće države prisiliti da to prihvate oni to ne trebaju oni ne podliježu europskom pravu pitanje je pristup ne samo za Gazprom već i za druge e, kompanije on, onda će se njihovo mišljenje o tome e, promijeniti prema Sjevernom toku 2 ili ne. E, pravni okvir je vrlo dobar jer će to se odnositi na sve cjevovode e, koji dolaze u Europu i koji se planiraju. Stoga je to dobro da to povežemo i gledamo u okviru diversifikacije. I još prije pitanje o Ukrajini. Da li e, im ima li netko neki u, investitor koji bi ovo, ovo, ovo staro stari cjevovod nekako popravio i doveo funkcionalno stanje? Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. i Htjela e, htio bih zahvaliti komisiji za e, pravni okvir. Vi ste rekli da tu treba zatvoriti pravne rupe. Svi se slažemo da e, ova načela moraju važiti i za ovaj slučaj E, mnogi od nas u Europskom parlamentu e, e, si želimo da se ta stvar brzo uredi, pravno uredi. Jedna primjedba. Kolegica je već o tome govorila da je to naravno politika. Sa Nord Streamom 2 e, se radi više o sigurnosti opskrbe energijom. Da, to je energija, e, ekonomski aspekti, ali e, tu postoji i jedan simbol. Simbol dvostrukog morala nekih zemalja. naročito euroskeptičnih zemalja. tu se ne ne radi samo o Gazpromu, e, tu se radi i o europskim partnerima. To su partneri to idu u sve u zemlje koje u Europskoj uniji igraju važnu ulogu, e, koje su poznate u javnosti. E, to su zemlje koje apeliraju na europsku solidarnost. ali mm, svi znamo točno e, e, kako stvari stoje sa Njemačkom. E, ne radi se samo u Ukrajini tu. Cijela ta stvar nosi u sebi velike rizike i ne samo za istočnu Europu, već za cijelu Europu ovdje moramo svakako zatvoriti ovu pravnu rupu e, kako taj projekt ne bi prošao jer to nije u skladu s našim načelima. Hvala. Hvala lijepa, madam. E, Ham, izvolite. Ja bih naglasila da argumente e, a komisije dijelim u potpunosti za mene i moj klub u ovo cijelo pitanje e, investicija u budućnosti u energetici osim e, diversifikacije e, radi se isto i o dekarbonizaciji ako dalje ulažemo u fosilna goriva mi smo se Pariškim sporazumom obvezali na dekarbonizaciju. I to trebamo također e, spomenuti da smo onda tu u proturječju. Nisam mišljenja da, nje, da Njemačka u svojem e, nastojanju e, poticanja ovog projekta. Njemačka je time napravila veliku štetu jer je time e, zbrisala druge ideje o diversifikaciji koje smo prije imali. A problematični položaj u kojem se nalazimo jeste e, da je nastalo nepovjerenje u mnogim državama članicama jer vidimo da se tu nalazimo pred gotovim činom. Njemačka i Rusija se dogovaraju iza leđa e, Evropske unije to, taj projekt Rusija i Njemačka guraju već nekoliko godina, a druge su države članice samo promatrači kod toga. Komisija mora ostati čvrsta vis a vijeća i mora reći da za takve slučajeve mora postojati pravni okvir Europske unije. Govorilo se i o interesu Ukrajine. Ne radi se samo o interesu Ukrajine. To je u interesu Europske unije da Ukrajina ima dobre gospodarske perspektive i izglede. A ovaj projekt to se okreće protiv industrijskog razvoja i financijskih interesa Ukrajina a e, znači istovremeno i protiv naših e, interesa jer želimo poticati gospodarski razvoj Ukrajine i na kraju e, nikako ne razumijem i dalje zašto u mojoj zemlji, u Njemačkoj, toliko, eh, toliko, toliki političari nemaju nikakovih eh, sumnji o sigurnosti eh, kontinenta. Ne samo o energetskoj sigurnosti, nego općenitoj sigurnosti kontinenta. Oni su 8, 80% uvoza će, plina će ići preko jednog jedinog cjevovoda. Thank you very much. Uh, Mr. Kohliček, next speaker. Hvala vam lijepa. A sada je gospodin Kohiček. Zahvaljujem. Gospođa Harms uh, je upravo postavila važno pitanje. Zašto uvozimo ugljen iz uh, SAD-a ako se želimo koncentrirati na druge izvore. Koja je razlika između e, ovog plinovoda i plinovoda između Libije i Italije. Kako je moguće da se komisija usuđuje e, odabrati samo e, jedan gospodarski sporazum i ne tičuje se ostali, odnosno ne interesiraju ostali. To je selektivan pristup. Moje drugo pitanje, gospodine Bošart, je sljedeće. Siguran sam da znate zašto je komisija e, natirala Bugarsku i Baltičke e, zemlje da napuste projekte projekt Južnog toka. Ako ne date pozitivan odgovor, e, onda i nešto nije u redu. Još jedno pitanje. Jug Europe bi mogao osigurati pristup plina, ali će tu e, biti premoćan e, turski tok, odnosno turski plinovod. Hvala vam lijepa. A sada riječ ima kolega Karinč. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Žao mi je što sam kasnije nisam uspio e, čuti sve, ali sam dobio kratki sažetak. Imam jedno općenito pitanje vezano uz rad komisije Sjeverni tok 2 i povezano s onim što je kolegica Harms rekla. Dakle, imamo ciljeve koji se tiču energetske unije. Vrlo su jasni, ovisno o tome kako želimo to reći. To je povećanje konkurentnosti, dekarbonizacija, ali u svakom slučaju e, svakom slučaju Sjeverni tok je protiv duha svega što činimo kao e, parlament, vijeće i e, komisija zajedno. Dakle, nema tu sumnji što se tiče e, europskih politika da ovaj projekt je protiv njega. Ovaj projekt je izgrađen u međunarodnim vodama i kad se govori o tome moramo razmisliti o pravnim pitanjima što je izvan ili unutar Europske E, pravne nadležnosti i kad se govori o e, teritorijalnim ili van teritorijalnim vodama što je pod Europom što nije i kad govorimo o svemu tome, moje pitanje je sljedeće. Vi kao komisija morate raditi u okviru e, zakona koje mi kao parlament i vijeće zajednički odobravamo, odnosno usvamo. Svo zakonodavstvo se može poboljšati uvijek. I čini mi se da u ovom slučaju e, nešto nedostaje u zakonu što bi e, ga učinilo funkcionalnim. Jer kada smo sastavljali ove zakon, nitko nije razmišljao e, o tome da nije unutar paradigme. Pitanje jest da li ste jasno identificirali koji zakoni mogu biti izmijenjeni, kako, da li postoji konkretan plan da se ide napred s ovim zakonom i ako e, parlament i vijeće usvoje ovaj zakon, da li će to biti dovoljno da vam da e, šansu da, odnosno mogućnost da djelujete, da spriječite e, ovaj projekt koji će podkopati Europsku energetsku uniju. Hvala, dragi kolegice i kolege, dame i gospodo. Imali mm, još e, ikoga da se javlja za riječ? Ako ne, želim reći sljedeću informaciju koja će možda biti važna za našu diskusiju. Prošlog tjedna Europska komisija je informirala naše koordinatore e, od kojih su neki, neke mm, prisutni ovdje kao i e, mene, kao predsjednika odbora ITRE, da će revizija direktive što se tiče zajedničkih pravila vezanih uz unutarnje tržište prirodnim plinom, konkretnije interkonektorima, e, sa trećim zemljama biti u pripremi, to jest da već je u pripremi. I barem šest koordinatora od osam ukupno e, su raspravljali o ovom pitanju. Te smo pripremni za brzi proces i e, danas popodne ćemo razgovarati, koordinatori dakle će razgovarati o ovom pitanju. Moje pitanje, gospodine direktore, jest kada vi očekujete da ćete podnijeti vaš prijedlog. Kao što vidite, vi smo gotovo spremni. I komisija je spremna. Teško je trenutno dati vam točan datum, rok. E, međutim, žele bih reći sljedeće. Prvoj polovici studenog će vjerat ćemo podnijeti ovaj prijedlog. A sada bih želio odgovoriti na pitanja. gospodine Saragas, e, vrlo važno pitanje koja je razlika između Sjevernog toka 1 i 2 i zašto komisija nije postupila e, isto kada se govori o Sjevernom toku 1. Moram se vratiti malo u povijest. E, kao prva Europska komisija, kao i parlament su poduprli Sjeverni tok 1, jer u to vrijeme je bio viđen kao kamen temeljac za poboljšanje i povećanje sigurnosti nabave, odnosno opskrbe. Međutim, pitanje pravnog okvira se također postavilo e, vezano uz Sjeverni tok 1, no koja je bila ideja? U to vrijeme e, Rusija, Ruska federacija i Europska unija e, su trebale zaključiti opći okvir za infrastrukturu unutar koje bismo odredili sva načela koja su se trebala poštovati vezano za sve plinovode, uključujući Sjeverni tok 1. Upravo iz ovih razloga nisam nikada saznao što se dogodilo, no to nikada nije bilo učinjeno. Ovaj sporazum, ovaj dakle okvirni sporazum o e, infrastrukturi s Rusijom nikada nije bio e, zaključen. I sjećam se kad sam počeo raditi u području energije i bio sam odgovoran za ruska pitanja. Rusi su spomenuli nekoliko puta e, ovo, a ovaj projekt, ali nije bilo odgovora s naše strane i s pripojenjem e, Krimskog toga sve se raspalo. Dakle, to je bilo zamišljeno da funkcionira i naravno komisija je mogla djelovati e, pod postupkom kršenja, ali znate da u to vrijeme, tada, eto, e, to je bila to je bio pozitivan e, projekt i sada kao što sam rekao Sjeverni tok dva je potpuno različit. Sad bih želio govoriti na svom materinjem jeziku da odgovorim gospodinu gospodinu Veneru i gospođo Harms. E, dakle, koristim priliku da govorim njemački, ako mogu. Frau Werner, Gospođo Werner, diversifikacija, da, nizozemska proizvodnja u Kroningenu e, nazaduje, e, nazaduje i proizvodnja na Sjevernom moru od e, recimo do 35 do 38 milijardi kubičnih metara. E, e, po vašem mišljenju Nord Stream 2 nije dobra stvar. Mi također polazimo od toga da veći dio ove količine se nadoknađuje i uvozom tekućeg plina Teku, e, imamo terminale za prihvat tekućeg plina koji imaju veći kapacitet nego što se iskorištava. Analize e, Međunarodne e, energetske agencije kaže da će se do 2020 uvoz tekućeg plina se udvostručiti u Europi. S druge strane, kroz e, e, ruski plin se to pokriva. Mi očekujemo i povećanje e, uvoza plina iz područja sredozemlja. Mm, Izrael, Egipat su u pitanju. To nije samo priča ruskog plina koji e, nam pomaže e, da se izvučemo iz e, teškoća. Nemamo samo ruski plin koji nam može nadoknaditi nazadovanje naše, naše proizvodnje. Dobro je pitanje, pitate, mi ne možemo sami se dogovarati, trebamo pristanak druge strane. Povjerenik Sefković je e, se susreo sa ministrom za energetiku Rusije Novakom. E, zanimljivo je to. E, Novak nije rekao da za njih ne važi europsko pravo. On je bio umjeren. Mi, rekao je, mi pratimo pažljivo ovu raspravu o mandatu i donijet ćemo tome shodno odluke. To je s time povezano da ono što mi namjeravamo nije destruktivno mi želimo se samo pravno osigurati nas i e, ulagatelje ako se ovaj cjevovod izgradi to mora biti u dogovoru sa svim dionicima e, propisi za sve to nije lex Gazprom ili lex Nord Stream 2 Moram međutim dodati da svaki cjevovod ima mora biti ispitan po svoj, u svojim specifičnim uvjetima. cjevovod u Ukrajini, imamo li tu investitore? I, i razgovara se sa europskim provadorima i prošlog tjedna smo dobili rezultate tih pregovora. E, sada se e, ja imam misiju da pregovaram sa ukrajinskom vladom e, kako će cijeli taj paket izgledati, cijela ta prijenosna mreža. Ne mogu vam sada dati imena. Imamo Četiri različita europska poduzeća su izrazile interes za taj tranzitni sustav da se on obnovi i e, da, naime da ga oni preuzmu. To je jaki argument kad se radi o tome da da e, da dogovorimo sa Rusima o eventualnom e, ipak tranzitu cjevovoda kroz Ukrajinu. Gospođa Harms je postavila pitanje. Govorili ste o vrlo važnom pitanju e, e, e, ulaganja u, u budućnost. Zašto uopće ulaganj, ulažemo u plin? Ne radi se samo o sjevernom toku. Imate potpuno pravo. Komisija sada malo drugačije razmišlja i kažemo prije no što izgradimo bilo kakav novi plinski cjevovi, cjevovod moramo optimizirati e, digitalizaciju i e, obnovive izvore energije. Moramo sve to optimizirati. Dekarbonizacija, pitanje je bilo i o dekarbonizaciji. Nord Stream 2 ide protiv toga, ali mi vjerujemo u elektrifikaciju svih sektora. E, moramo stvoriti jedan jedinstven svijet koji će biti električan. Ili e, na još dulji rok trebamo dvojni sustav, to jest nećemo potpuno otpisati plin, i on će nam e, služiti samo kao tehnologija za premošćivanje. Tu je onda i pitanje toga da imamo jako dobro izgrađenu mrežu, infrastrukturnu mrežu. moramo poticati i obnovivi plin. Tu imamo niz e, zanimljivih ideja i razmišljanja. I to također e, komisija ima u vidu kod svojih planova. Mm, tu diskusiju moramo još produbiti. Ono što ste rekli o Ukrajini, to je i gospodarski faktor, to je jasno. Mm, tu mm, oni imaju značajne prihode, imaju od tog, toga svega značajne prihode. A sada se vraćam na engleski. E, za gospodina profesora Krasnodemskog e, kompletno razumijem sve vaše komentare i e, istina je da informacije e, o ovakvim vrstama infrastrukturnih projekata su ključne i moram biti iskren i reći e, da postoji pozitivan narativ vezan uz Sjeverni tok 2, što znači da zapadna tržišta troše 80% resursa iz gospodarske perspektive ne možete reći da je, dakle iz gospodarske perspektive e, bez svake kritike da se resursi dovedu na tržište gdje su potrebni, međutim vezano uz naše e, ciljeve politike i duha i ciljeva Europske unije, naravno tu ne možemo e, vidjeti kako svoje projekti i naši ciljevi poklapaju. Gospodine Kohliček, vi ste rekli da imamo selektivan pristup. Ne mogu se složiti s vama. Ovo nije selektivan pristup. Vi ste spomenuli norveške e, plinovode, ali njih pokrivaju među vladini sporazumi koji su zaključeni između Norveške i Njemačke mi sve što sada želimo na europskoj razini jest da dakle se potvrdi ovaj sporazum e, između Norveške i Njemačke. Mi smo Njemačkoj vladi rekli učiniti isto za e, Sjeverni tok 2, ali Njemačka vlada je rekla da ne želi spregovarati to. Iz toga e, se lopta vratila nama. Dakle, To se može raditi sve na razini država članica ili na razini Europske unije. Za ako država članice, odnosno Njemačka, nisu a spremne to učiniti, mi ćemo učiniti. Svi plinovodi koji dolaze, na primjer, sa Alšira i tako dalje, nimaju e, pristup trećim stranama. Jedina iznimka je bio e, Sjeverni tok 1, e, koji se nalazi u nekakvom pravnom vakumu, još uvijek i danas. Zatim, rekli ste Zašto je komisija natjerala Bugarsku da napusti e, ovaj e, sporazum? To nije istina. Komisija nije natjerala Bugarsku. E, razlog zašto je propao ovaj projekt jest taj da smo imali odluku s ruske strane jer mi smo primijenili pravila naše javne nabave. Jer u prosincu u Bugarskoj, kada su oni krenuli sa procesom javne nabave, od 23. prosinca sve do sredine siječnja, dakle nakon e, pravoslavnog božića, e, u ruskim novinama e, je bila objava ovog natječaja i komisija je kritizirala to i rekli smo da je to e, javni natječaj koji krši naša pravila i stoga smo proglasili to neprihvatljivim. I upravo na temelju toga Ruska federacija Gazprom e, su izjavili da napuštaju e, da mi napuštamo e, južni tok. Ne, to nije bila istina. Mi smo imali problema sa tim plinovodom, to je istina, sa tim tokom, međutim mi smo željeli da e, Rusi nađu e, zakonodavni okvir, mogu to reći jer sam ja sam bio uključen u te pregovore, ali e, ti pregovori su bili zaustavljeni s naše strane u trenutku kada je Rusija pripojila Krimski polotok i to je bio kraj priče. Dakle, ne radi se tu o tome da smo mi natjerali Bugarsku da odustane od projekta. Na posljedku, gospodine Karim, vaše pitanje je zanimljivo. Dakle, vi ste pitali što predlažemo parlamentu i vijeću kao zakonodavni e, projekt. To će biti e, potpuna primjera, e, dakle puna primjena trećeg energetskog paketa. To je naša namjera sa amandmanima koje smo predvidjeli za direktive o plinu. Ali pravo pitanje koje ste upitali, a to je da li će to biti učinkovito, da li će biti dovoljno. Mogu vam reći sljedeće najradikalnija i najučinkovitija stvar bi bila da imamo veto. Da imamo neku vrstu nadzora i analize i da kažemo da li je infrastrukturni projekt u skladu sa ciljevima naše politike ili ne. No, koji je tu problem? Problem je taj da svjetska trgovinska organizacija, ako dakle uzmemo obzir takvu vrstu veta, bit će vrlo e, teško opravdati to. Mm, na internacionalnom međunarodnom forumu. Dakle, to, ali to bi bilo mm, dovoljno. Jer e, činjenje do trećeg energetskog paketa primjenjivim će nam pomoći da e, ovi plinovodi budu operabilni. Mi ćemo imati e, više konkurentnosti, transparentnost, pristup strana, nediskriminatorna načela i sve će to biti uspostavljeno. Međutim, hoće li to biti dovoljno? Sumnjam. Jer još uvijek mogu zamisliti da će plinovod poput Sjevernog toka 2 e, se uskladiti s tim načelima, ali naši problemi e, sa ciljevima politike će e, ostati. Čak i ako nađemo, iznađemo operativni način za funkcioniranje ovog toka u skladu sa našim energetskim paketom, još uvijek će biti od strane politike isti problemi, još uvijek će postojati isti prigovori. I to ne možemo zapravo ukloniti samo primjenom trećeg energetskog paketa. I stoga, ako želimo ići dalje s ovim projektom i ne želim isključiti da ćemo to učiniti u brzom postupku, mislim da e, se pripremamo za e, kompletnu reformu plinskog e, tržišta plina 2020. što će uključiti vrlo mnogo stvari od kojih sam neke već spomenuo, a to može biti nešto što ćemo morati ponovno e, razmotriti i ocijeniti i, sada ću nazvati nešto vetom, dakle da, uključimo, odnosno primijenimo veto. Jer po mom mišljenju to bi bio jedan učinkovit instrument koji bi nam pomogao da izbjegnemo ovakve vrste problema e, s kojima se suočavamo sada s ovom infrastrukturom. E, e, Najviše hvala, hvala na svim odgovorima i komentarima, direktore. Evo, poslao nam još malo vremena. Tako da imamo još nešto pitanja. Gospodin Langen. Došao sam nažalost prekasno e, jer je u mom programu stajalo da će povjerenica biti ovdje do četiri sata. E, možda ću pitati pitanje koje ste vi već na koje ste odgovorili. Ova pravna osnova, e, imamo jedan, jedno mišljenje o tome vijeće, e, kakva će biti odluka vijeća osim prava na veto? Oko, možda ste i drugo pitanje, ispričavam se, možda ste to već rekli, ako sam vas dobro shvatio. Pravna osnova kod Nord Stream 1 je bila e, jasna, bila je infrastruktura, E, imali smo sa postupak za zaštitu e, okolišta, a sada Njemačka i Norveška. Ako sada Njemačka stvori sporazum sa Rusijom, e, kancelarka, onda bi to bilo dovoljno za, za komisiju kao pravna ostana. Zašto se Njemačka do sada suzdržavala? Je li to bilo zbog izbora ili zbog čega? Thank you very much. Hvala predsjedniče, evo imam još jedno poputno pitanje. Dakle, slušao sam sve što ste rekli, bilo je doista zanimljivo, no ono što čujem je da bi komisija mogla pokušati napraviti veto, ali taj veto možda neće opstati e, u svjetskoj, pred svjetskom trgovinskom organizacijom. No ja sada Ovdje sam e, kao pobornik e, zaštite ciljeva europske trgovine, dakle možda je situacija nesigurna, tako da je možda bolje primijeniti veto jer e, stvar neće proći. u tom slučaju imamo velike probleme. A s druge strane možemo onda postaviti veto i onda pustiti STO. A ovaj i vidi šta e- STO e, kaže. Ako odemo tamo, onda možda možemo e, pobjediti, a ako nikad ne pokušamo, onda smo unaprijed izgubili. Dakle, zašto ne bismo postavili veto, izmijeniti zakon i odlučiti se za veto? Što imamo za izgubiti? Jer ako to ne budemo pokušali, onda prema ovome što ste rekli, svakako ćemo izgubiti. Gospodin Gerte, gospodin, još dva pitanja kad je bila ovdje i e, ukrajinska delegacija, rekli su nam da ovaj cjevovod da je on u fantastičnom stanju i da nema problema, tehničkih problema. A drugo pitanje, zašto se komisija ne brine za umrežavanje e, cjevovoda između e, sjevera i juga? tu ima, ima, imali smo već odluke o tome. E, trebalo je to već biti gotovo, ali nije. Zašto? Zašto ste se odrekli na opskrbu plinom iz Južne Europe u nekom drugom smislu? Sa Turskom, na primjer, e, Turskim tokom ili Nabukom? Što je s Nabukom? ili dalje još s Rusima i s Bugarima. E, južni tok. Zašto? Nemamo pitanje o, Iranu. Iran ima velike e, mogućnosti da izvozi e, zemni plin. To su moja pitanja. Hvala lijepa kolege. Ima li još zahtjeva za javljanje za riječ? Nemamo treću rundu. Nema javljanja za riječ. Hvala, gospodine Lange. Da, mogu potvrditi da će članak 194. biti pravni temelj i ćemo tim putem. Zatim postavlja se pitanje zašto Njemačka nije išla u bilateralne rasprave između Rusije i Njemačke. Iskreno govoreći ne znam, jer postavili smo to pitanje na svim razinima povjerenika, potpredsjednika, na mojoj razini jedini odgovor koji sam dobio bio je kako to nije nužno. Dakle, sakrili su se iza pravnog mišljenja da nema zakona o energetici koji je na snazi i da ne treba ništa pregovarati. To je jedino objašnjenje koje sam dobio. Moram reći da je to i dalje stav Njemačke koji e, dakle dosljedni po tom pitanju to je stav koji brane na sastanku radnih skupine u vijeću E, gospodin Karinč, da, sviđa mi se ta vaša ideja. Upravo ste, ako se ne pokuša, onda nećemo saznati. Osobno procijeniti tu mogućnost, ali to ne možemo napraviti u brzom postupku. Ako tako nešto predlažemo, predlažemo onda moramo napraviti procjenu učinka, a za procjenu učinka treba dosta vremena, kao što znate. No sada e, možemo ići jako brzim e, postupkom i učiniti treći paket provodiv to možemo napraviti. I onda pitati da li je to dostatno, trebamo li još išta napraviti. Gospodine Količek, Ja vam mogu samo reći da prema informacijama kojima raspolažem postoji potreba za ulaganje. Ako uzmete samo dva velika plinovoda, tu treba, ulagati, tu treba uložiti 2,3 milijarde američkih dolara. To su činjenice. Dakle, nisu oni truli, to je sigurno, ali je sigurno isto tako da trenutno TSO nisu ispunili svoje obaveze u, u e, glede ulaganja u moderniziranje i održavanje sustava plinovoda. Dakle, treba uložiti, ali ne onih 12 milijardi kao što tvrdi Gazprom. Prema našim informacijama to je 2,3 milijarde. E, sjeverni južni, sjeverni južni, koridor sjever-jug i Buku koji ste spominjali i po drugim imenima, sve to dolazi. Dakle, mi u okviru CEFA podržavamo plinovod iz Bugarske, Rumunjske, Mađarske i Austrije. Bruha. to je i tekako istovjetno na buku. Vi ste spomenuli Turkstream Turkstream 1 će se ostvariti, to će, tu će plin ići iz Rusije u Tursku, onda Sjeverni tok 2, što će... Onda tu s ruske strane dobijamo jako raznolike informacije. Kao prvo, prodali su plin iz Grčke, Italiji, isti plin koji su obećali nekom trećem, dakle niko ne zna što Gazprom namjerava napraviti, kao inače oni se razbacuju svakim informacijama i onda pokušavaju zavaditi europske države članice, dati svakome ponešto, kako bi ih izveli iz jedinstva Europske unije. Evo par riječi o Bugarskoj i Južnom toku. Kada, je, kada su Rusija, ne mi, kada su Rusi ukinuli Sjeverni tok, tada se žalio predsjednik vlade Borisov i pitao što mi sad činiti. I mi smo izradili zajedno s bugarskom vladom jedan projekt koji smo nazvali bankarski plinovod u Valni smo htjeli napraviti jednu platformu za trgovanje plinom koja bi mogla e, opskrbiti cijelu regiju među kojima i zemlje Zapadnog Balkana plinom i ne samo e, plin, već i terminali ukapljenog plina i tu su terminali između Bugarske i Srbije, Bugarske i Grčke, onda imamo i interkomunikaciju Bugarske i Rumunjske. U buduće ćemo imati crnomorsku plin iz e, Rumunjske i Bugarske. Dakle, imamo sve i to je ono što želimo. Želimo stvoriti ekonomsku vrijednost u jugoistočnim područjima, a ne prepustiti e, ta područja da budu e, ovisna o zapadnim E, tokovima, a to bi se desilo kad bismo dopustili sjeverni tok 2. Dakle, te regije trebaju se diversificirati jer su danas 100% e, ovisne o ruskom plinu, što nije održiva situacija i stoga želimo stvoriti tu platformu. Dakle, vidite, oči smo puno dalje u razmišljanjima i činjenjima nego što bismo mogli i pomisliti. Hvala. Thank you very much. Uh, Najpša hvala direktore, hvala vam što ste došli i što ste podijelili s nama sve ove informacije, što ste govorili na sva pitanja, jedno za drugim. Ovo je bila jako otvorena diskusija, a sada čekamo i očekujemo prijedlog Europske komisije prvom polovicom studenog, što je jako važno za nas. Ovo su bile jako važne informacije, a sada ćemo imati sastanak koordinatora za pola sata. Dakle, hvala vam još jednom. Dragi kolege, dame i gospodo, pređemo na zadnju točku današnjeg dnevnog reda. Misija ITRA u Poljsku. Izvještaj. Dopuste da kažem, imali smo nekolicinu kolega, kolegu Bonija, gospođu Speraki, gospođu Golbaska, Snodevski. I evo, u kratkim crtama ću vas e, vam reći između 24. i 23. E, petog 2017. i išao na e, fact finding misiju misija je bila u sastavu kao što sam rekao members imenovao sam sve zastupnike imali smo trostruku neke ciljeve, saznati više o e, poljskom energetskoj mješavini i o čistoj e, energiji, upoznati e, poljske start-up osnivatelje i poduzetnike kako bismo iz prve ruke razumjeli inovativni pristup i izazove s kojima su suočeni i steći bolji uvid u utjecaj koji europski fondovi mogu imati na taj sektor i kako se to može unaprijediti. Delegacija je obišla Varšavu i Krakov. Imali smo gust program sastanaka e, sa raznim državnim djelnicima, brojnim i raznovrsnim. Prvog dana u Varšavi sastali smo se s nekoliko inovativnih start-up e, e, poduzeća koje se bave e-zdravljem, zdravstvom i startupovima u digitalnom sektoru. Također smo obišli sveučilišni kampus u Varšavi, i ICM, Centar za tehnologije, te kreativni, Centar kreativnosti Targova 56. To je jako zanimljivo jer se ne radi samo o centru na posjećenom tehnologiji. Zatim Mihao Ševski, zamjenik gradonačelnika Varšave nas je također primio zadnjih dana. Što mu zapše? Ne, to je drugi dan, dakle. E, smo z... čisti centar e, čisto na ugljen i Krakov park e, za znanosti. Iz prve ruke smo htjeli saznati važne informacije od dionika i korisnika korisnika zakonodavnih mjera koje su nadležnosti ITRA i kako bismo mogli unaprijediti, poboljšati rad odbora u budućnosti. Evo, to je kratko izvješće, imam jednu zanimljivu fotografiju s tog posjeta koja, koju niste dobili, nije vam na raspolaganju, ali možete konzultirati kada god zaželite. Da li itko od zastupnika izaslanstva želi nešto dodatno reći? Ne. Ne vidim da se itko više javlja za riječ. Ima li kakvih pitanja, komentara? Nema. Najljepša hvala. Ovo je dakle kraj naše današnje misije odbora ITRE za danas poslije podne, ali imamo sasna koordinatora u 5 sati. Dakle, to znači konkretno započinjemo sasna koordinatora za 19 minuta. Sutra u 9 ujutro u devet sati ujutro počinjemo i imamo puno toga za napraviti do 12.30 koliko vidim. Nakon 12.30 završamo s radom sutra poslje podne. Ste slobodni. Najpša hvala. A sada sastanak koordinatora kroz 18 minuta.